zapisnici, dakle zapisnici o sastancima jučer i dokumenti već vam stoje na raspolaganju. Zaprimio sam stajalište u prvom čitanju od strane vijeća vezano uz uredbu o normalizaciji računa željezničkih poduzeća, uredbu o otvaranju tržišta za domaće usluge prijevoza putnika, željezničke